Good Dobar dan, evo dobrodošli svi još jednom na zajednički sastanak Bađete Econa u uspostavljanju, znači uspostavljanje e, programa potpore reformama. E, usvojili smo dnevni red, e, proglašavamo usvojenim, najava nema. Pa dobro, treća točka, uspostavljanje programa potpore reformama. Podsjećam da sastanak moramo završiti u 16.45, tako da doista se moramo e, držati vremenskog roka, e, a i e, vremena za individualne govore. Ja ću vas podsjetiti ako prekoračite. Pa sada dajem riječ su izvjestiteljima na četiri minute. Prije svega Odbor za proračun, SID. Gospodin Rubijal, izvolite. Gospodin Rubijal. Hvala. Evo, pokušati ću se držati ovih e, četiri minute. I na posljedku imamo ovaj e, predlog, e, nacrt, dakle, pred sobom. I kao što smo zadnji puta rekli, Puno se raspravljalo i ja sam sama raspravljala puno sa suizvjestiteljem. No, bilo je puno toga oko čega se nismo uspjeli dogovoriti, no puno toga također će trebati i prepustiti u sljedećoj raspravi i amandmanima, no uspjeli smo postići ipak neke sporazume. Podnijeli smo 51 amandman na prijedlog komisije ono o čemu smo dogovorili da treba i dalje e, konkretizirati ciljeve programa i uskladiti se s onim što smo, e, što smo izglasali kod financijskog okvira i općih obveza Europske unije e, onome što je potrebno za, oko klimatskih promjena, pariškog sporazuma, održivog razvoja. Također smo Eh, konsolidirani pomoć za zemlje izvan Europske unije, te borbu protiv izbjegavanja poreza. Uveli smo koncept eh, održivog eh, tranzicije gospodarstva trećih država Zatim, e, govorilo se o onome što bi trebalo biti u programima reformi zemlja članica. E, govorilo se o tome da će trebati e, sadržati ocjenu učinka na okoliš ili i negativne učinke po okoliš, ako bi ih bilo. Porezne vlasti da bi trebale ocijeniti i proračunski učinak reformi te na posljedku ukinuli smo mogućnost e, da e, bi se moglo prebacivati e, sredstva iz drugih fondova u ovaj fond, dakle za potporu reformama. Evo, to bi bilo ukratko to. Hvala. Drugi se izvjestitelj Ekona, gospođa ga. Hvala, hvala kolegama. E, dakle, potpora programu strukturnih reformi trebala bi jačati ekonomsku otpornost i prosperitet Unije. I to je ono što će po mom mišljenju jačati Uniju i također ublažiti negativne učinke e, budućih e, ekonomskih i financijskih kriza. Prošlog tjedna finalizirali smo nacrt izvješća iako je naša suradnja dakle, bila u dobrom duhu, ali ipak možete mislite da će biti i ograničenje, da, da je trebalo nadići nekako ovaj geografski jaz. zatim smo uključili i e, instrument za europodručje i jedan od mojih ciljeva je jačati e, sustav e, e, checks and balances za utvrđivanje koji je program prihvatljiv za ovo za financiranje iz ovoga. Znači ekonomska predviđanja, provedba preporuka po zemljama, zatim ocjena programa i na kraju ocjena hoće li se plaćati taj program ili ne. Znači trebamo tu više e, jamstava u ovom programu i da to ćemo vidjeti hoćemo se moći oko njega dogovoriti. E, dakle, neovisni e, neovisna tijela također koja će biti uspravljena zemljama članicama mogla bi dati mišljenje također oko toga je li to prihvatljivo. Upravo to će pomoći zemljama članicama u pripremi predloga i komisiji u ocjeni a drugo što smo postigli je dogovorili smo se e, o području primjene instrumenta za konvergentnost i to bi upravo e, trebalo pomagati postizanju onih četiri kriterija iz ugovora i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva, e, zakonodavstva europodručja, te treće, dogovorili smo da ćemo poboljšati prijedlog za E, obveze za provedbu reformi. Pogledat će se što će se govoriti e, gledalo se što se koje su obveze poduzete prošle godine, a savjeti neovisnih fiskalnih institucija poboljšani e, su temeljem onoga što je predložila komisija. O nekim temama se nismo dogovorili, pa to nismo niti uključili u nacrt izvješća. Prvo samo područje primjene programa – Naime, meni je važno da financijska potpora se daje samo strukturnim reformama koje doprinose ekonomskoj otpornosti Unije i zemalja članice. I upravo zato jasna poveznica sa europskim semestrom i preporukama po zemljama, kao što predlaže komisija, treba biti zadržano ili još i ojačano. Proširenje područja primjera programa proširiti će i moralni rizik, i zato je to problem. Naime, ključni su strogi i objektivni kriteriji. Nismo zatim uključili upućivanje na vladavinu prava u nacrtu izvješća, jer želimo jasnu kondicionalnost kod potrošnje sredstava iz Europske unije, pa ćemo naše amandmane podneti zasebno. I nama je jasno da nijedna zemlja članica ne bi trebala biti prihvatljiva za program ako ne poštuje zajedničke vrijednosti. I posljednja stvar, ključ za distribuciju sredstava je prilično e, osjetljiva stvar i podupiram prijedlog komisije jer e, će se time oslibu, omogućiti odgovarajuća distribucija među zemljama članicama uz zadržavanje odgovarajućih potpora za veće zemlje članice i doista vjerujem da nacrt izvješća koji smo podnijeli je dobra polazna točka za naše raspravu u dolazećim mjesecima i Veselim se i amandmanima i raspravama koje ćemo dalje voditi. Hvala. A sada izvjestitelji u sjeni na dvije minute e, za e, proračun EPP. Gospodin Lamasur, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam, dakle, izvjestitelj u Sjeni za odbor za proračune. Želim čestitati kolegicama na kvaliteti njihovog izvješća. Nekoliko primjedbi i pitanja. Prvo, mislim da najinteresantnije u ovom programu jest mehanizam, odnosno instrument za konvergenciju i mislim, e, ja se zalažem e, za to da povećamo taj instrument, e, da ojačamo taj instrument za konvergenciju za pružanje konkretne potpore državama članicama izvan euro područja, odnosno da 20% ukupnog fonda bude za to. Što se e, tiče maksimalnog iznosa financiranja, mislim da ih samo jedan kriterij, odnosno broj stanovnika, jest čudan. Mislim da bismo trebali imati osim toga i kriterij e, dohotka po stanovniku. Što se tiče održivosti reformi, radi se o pitanju koje je politički vrlo delikatno i trebamo izbjeći da reforme traju E, dugo godina i trebamo, odnosno za te reforme koje traju više godina, da e, izmjene vlasti dovedu do toga da država koja je korisnik potpore promijeni reformu ili ukine reformu. Dakle, e, ne predlažem da promijenimo rok od pet godina, nego da E, sadržaj, da promjena sadržaja reforme treba e, dobiti odobrenje od strane Europske komisije i e, da to odobri vijeće po uzoru na ono što smo dogovorili u odnosu na six pack i two pack. Što se tiče članka 46. radi se o horizontalnoj odredbi za sve europske programe. Mislim da komisija zaista kreće u tom smjeru, a e, čini mi se, isto tako pitam se e, što bi značilo stvaranje tog independent fiscal institution, jer već postoje e, takve vrste tijela na europskoj razini, a bome i na nacionalnoj. Hvala. Uh, for EPP Econ, Madam Maletić. Gospođa Maletić, EPP Econ, izvolite. Hvala. Ja bih također htjela naglasiti da uh, distribucija uh, RSP-ova se ne može temeljiti na broju stanovnika. Trebamo vidjeti kako da to istovremeno ostane jednostavno, ali također da E, se uzme u obzir kompleksnost reformi e, temeljem preporuka po zemljama te i makroekonomske neuravnoteženosti i kao što je rekao kolega Lamasur također e, razina razvoja, znači BDP kao postotak BDP-a 27 EU te također pitanje ovog kriterija konkurentnosti, zapravo mislim da nam za ovu prvu fazu treba ipak više i to će trebati dogoditi, dogovoriti u prvih možda 20 mjeseci, znači u vidu trošnje. Nadalje, što se tiče neovisne fiskalne institucije, nisam u potpunosti protiv toga u prijedlogu, no mislim da to ne može biti povezano sa uredbom 473 iz 2013. jer je to samo za zemlje članice u europodručju i trebali bismo zapravo o ovom konceptu sam po sebi razmišljati u malo širim okvirima. Također podupiram brisanje dijelova koji govore o transferu alociranih resursova pod zajedničkim upravljanjem u program, no, istovremeno trebamo osigurati koordinaciju i harmonizaciju investicija iz kohezijske politike povezano sa preporukama po zemljama i makroekonomskim uvjetovanostima te akcije pod e, predlozima za reforme e, obveze E, i e, uz e, instrument za provedbu reforme. Također trebamo spomenuti opće i specifične ciljeve, pravosudne reforme i mirovinske reforme. Hvala. Hvala. A sada nemamo gospodina Mavaridesa, pa za ECR. Izvolite. Hvala. Gospođo Beres, u ime e, gospodina Mavridesa koji vam e, šalje svoje isprike. Želim vam predstaviti njegovih pet primjedbi. E, on pozdravlja prijedlog komisije koji je izgrađen na temelju već postojećeg programa. Međutim, on insistira na tome da trebamo primijeniti naučene lekcije. Prvo, nakon velike financijske krize 2008. godine, svi smo mogli shvatiti koliko je važna i gospodarska i socijalna konvergencija i koliko je važno e, koordinirati te dvije različite e, konvergencije Isto tako potrebno je mm, na taj način građanima omogućiti da unaprijede svoju ekonomsku situaciju. E, što se e, tiče e, Europskog stupa socijalnih prava, to je vrlo važno u tom kontekstu. Drugo, njega brine kako će te reforme biti osmišljene u e, kontekstu e, sredstava od strane država članica. Jer europski semestar čini se neće biti dobar okvir za ovo, nego ćemo morati osmisliti nešto izvan tog okvira. Treće, on smatra da reforme moraju e, raditi na povećanju i stvaranju novih radnih mjesta, socijalnom uključivanju, teritorijalnom koheziji, jednakim prilikama za sve i pravednoj konkurenciji. Iz te perspektive kontekst europskog semestra opet neće biti adekvatan i e, potrebno je voditi računa odredbama iz članka 9. uredba, uredbe gdje e, piše da se treba voditi računa o socijalnom učinku svih reformi. E, zatim e, kaže da ne bi trebalo dovesti da se smanji financijska ovutnica za kohezijsku politiku što bi imalo negativni učinak za države članice koje su već e, imale problema zbog e, proračunskih rezova, na kraju želi reći da se raduje konstruktivnoj i odgovornoj suradnji. Hvala. Za proračunski odbor. Gospodin izvolite. Hvala predsjedniče. Ovaj e, parlament je načelno se slaže da kada govorimo o proračunu da trebamo više transparentnosti, jasnoće i više mjerenja učinka. U tom e, kontekstu uopće ne razumijem zašto u posljednje vrijeme stalno govorimo o novim programima e, u kojima želimo regulirati svašta, sve i svašta, to je upravo suprotno transparentnosti. Daljnim programima ovaj proračun biti će samo manje transparentan i doista jednostavno ne razumijem zašto uz e, već dobro e, utvrđene mogućnosti kohezijske politike, sad stalno želimo još nametnuti nove programe. Ako želimo poduprati strukturne reforme, onda je kohezijska politika pravi instrument za to. Jedino što u e, kohezijskoj politici to zapravo treba i činiti, naime, definirati učinke i poslije toga ih mjeriti. Naime, ne smijemo imati kohezijsku politiku koja samo na kante dijeli novca, onda kaže valjda će nešto s njime napraviti. To nije u redu, to nam ne treba naime pomoćni program za provedbu reforme, to već postoji sve u postojećem e, programu i reformi. I još jedna točka pokazuje e, dakle da ovaj program e, se sve više povezuje sa euro područjem, a a ako želim to povezati, to neće funkcionirati jer zapravo s jedne strane govorimo o golemim iznosima, a s druge strane e, govorimo e, ni, o, <laughs> ni približno e, o iznosima koji bi mogli na životu održati euro područje. Zapravo kod euro bi jasno i glasno trebalo reći Euro je u sadašnjem obliku propao, europodručje treba hitno reformirati i onda bi e, brojni od ovih programa o kojima sada govorimo uopće ne bi bili potrebni u tom slučaju. Hvala. A kako bismo čuli sva mišljenja, evo je te rekao na gospodin Luke, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala prije svega obama izvjestiteljima koji su se dali puno truda da E, nadiđu svoje e, različitosti e, u iznošenju ovog programa. Ima tu nešto pozitivnih, nešto negativnih napomena. Prije svega s kritične strane možemo reći da nije zapravo rečeno kako ćemo riješiti ovaj problem moral hazarda, moralnog hazarda. Znači imamo situaciju gdje zemlje koje nisu na vrijeme uspjele svojom greškom provesti strukturne reforme, sada će dobiti mogućnost dodatnih znatnih sredstava, a to je zapravo krivi poticaj ili može stvoriti krivi poticaj. Naime, prvo ne napravite što je bilo potrebno, ne provedete reformu, onda gledate kako ćete dobiti novac za zakašnjelu reformu. To ne vjerujem da se smije dopustiti. i Mislim da tu treba ugraditi određene kočnice i mehanizme osiguranja inače ćemo samo razbacivati e, novac na krivo postavljene poticaje. I mislim, e, ali ovaj poticaj za ove kočnice, ovaj mehanizam osiguranja zapravo ovdje ne vidim. I također treba vidjeti da bi frontloading treba mogao biti problem prebacivanja u naprijed obveza i treba također razmisliti e, hoće li se is, isplaćivati poticaji za troškove koji uopće nisu isplaćeni niti u investicijama niti za provedbu. Nadalje, želim reći pozitivno je da neovisna institucija financijska koja bi se poticala bi bio korak u pravom smjeru, iako još uvijek nije dovoljno snažan korak e, koji bi jamčio dobru provedbu ovog reformnog potpornog programa. I još jedna napomena uz kohezijsku politiku povezano s onim što je rekao prethodni govornik. Naime, pravni temelj ovdje kohezijska politika. Sjetit ćete se, kohezijska politika se odnosi na Uniju u cijelosti prema temeljnim ugovorima, ali ovdje se govori o konvergenciji europodručja koje je samom fokusu, a ima barem dvije članice Europske unije koje neće biti u, e, ni ne žele biti u području, tako da to ne može biti predmet e, kohezijske politike, tako da mislim da za ovo nedostaje odgovarajući pravni temelj. Zahvaljujem. Čini mi se da nemamo nikoga iz e, Alde. za proračun ovdje, pa- Zeleni, gospodin Gigold nije ovdje, gospodin Lamberts bili se htio za reći, izvolite. Hoće li dobiti onda zbrojeno četiri minute? Pa recimo onda zlatna sredina, tri minute. Ja sam izvjestitelj u... Odnosno, nisam izvjestitelj u Sjeni ni za jedno od izvješća, ali zamoljen sam da uzmem riječ u ime izvjestitelja u Sjeni. Ako mi date dvije minute, onda ću izvati samo ono negativno, a četiri minute mogu dodati pozitivne strane. Dakle, jasno pozivanje na pariški sporazum i potpora održivim ciljevima u izvješću, to pozdravljam. Drugo, brisanje klauzule o prebacivanju novca i kohezijske politike u RSV. To podržavamo budući da ekonomska otpornost i kohezijska politika ne smaju biti takmaci. Zatim treće, e, konvergencijski instrumenti i pretvaranje istoga u europski instrument za potporu reforma, to je e, simbolički. Zatim e, uzimamo u obzir efekt prijevanja ovog programa i e, možda će to donijeti e, pozitivne efekte u samo jednoj zemlji članici, a u drugoj zemljama članicama ne. Dakle, E, kada je riječ o susjednim politikama naročito i kada je riječ o i nazivu također pozdravljamo također i bolju e, preciznost e, kriterija i prilagodbu nacionalnog zakonodavstva koje je potrebno za članstvo u eurozoni. No, pozdravljamo i prijedlog proširenja prihvatljivih reformi jer ulazak u europodručje zahtjeva više samo približavanja i Na kraju kada je riječ o upravljanju. Izvjestitelj je promijenio e, provedbeni u delegirani akt kako bi se osigurala e, demokratska e, demokratski legitimitet ovog instrumenta također. Podržavamo i dalje izmjene koje su nama ključne. Dakle, neće biti razdvajanja između RSP-a i Europskog semestra, a članak 8. ostaje nepromijenjen jer je to jedan od najproblematičnijih E, to ovo izvješće je e, ne izmjenjujući taj članak e, promašao cilj Pariškog sporazuma i provedbe socijalnog stupa. Također nema niti izmjena u brojkama, možda zbog privremenog izvješća o VFO nakon 2020. godine. Također postoje neke unutarnje neravnoteže u instrumentu i na kraju uloga neovisnih fiskalnih institucija. Tu želimo istaknuti da bi takve institucije trebale biti jasno definirane i trebaju pružiti također i odgovarajuću fiskalnu analizu i brojke bez pozivanja na fiskalne politike. Dakle, većina takvih takozvanih neovisnih fiskalnih e, institucija se ravna samo jednom e, ekonomskom teorijom, e, neoklasičnom teorijom koja je ugrađena u također ciljeve održivog razvoja, ali pokazalo se da je ona potpuno promašena. Hvala. E, evo, mislim da sam iskoristila samo ovi tri minute. Hvala vam na tome. Iz Guja, ni iz budžeta, ni iz Ekona nema nikoga. FDD, gospodin Vali na dvije minute. Hvala. Podrška strukturnim reformama može biti korisna jedino ako je usmjerena prema reformama koje su ekonomski, socijalno, ekološki održive i koje potiču rast. I te reforme moraju odabrati samo zemlje članice među onima koje pridonose postizanju općih ciljeva Europske unije i e, na temelju odluka svake zemlje članice. Dakle, treba izričito među kriterijima prihvatljivosti navesti glavne ciljeve Europske unije. Program bi naročito trebao podržati reforme koje će promicati teritorijalnu ekonomsku i socijalnu koheziju, borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i organiziranog kriminaliteta, promicanje legalnosti, borba protiv korupcije, puna zaposlenost i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i borba protiv nejednakosti, siromaštva i socijalne isključenosti. I u prijedlogu e, komisije i u izvješću se spominju ovi ciljevi, ali to bi trebalo dodatno ojačati kako bi se uspostavila veza sa predloženim reformama. No, ni na koji način bi program trebao uključiti politiku unutarnje devalvacije rada i e, e, socijalnih aspekata, jer su to politike koje više nego što stvaraju konvergenciju dovode do nejednakosti i onda to dodatno stvara poteškoće u upravljanju ovim procesom koji dovodi do približavanja veće konvergencije Europske unije i zbog toga ispravno prosjeduju europski građani ako se E, primjenjuju e, oštre politike koje vode ka devalvaciji plaća. Također bi trebalo uključiti i jednu ex ante ex evaluaciju ovih reformi. Mi ne podržavamo zahtjev izvjestitelja da se da posebna ocjena o proračunskim aspektima koju će dati neovisne fiskalne institucije. Također smatramo da treba poštovati spremnost zemalja članica da provedu, provedu određene reforme u odnosu na druge, jer jedna previše centralizirana disciplina zapravo bi mogla dovesti i do prevelikih nejednakosti. Hvala gospodine Valli. Nema nikoga iz ENF-a. Nitko se ne javlja za riječ. Tako da ću sada ponovno, odnosno dati riječ komisiji na dvije minute. Izvolite. Thank you very much. Hvala. Hvala na podršci koju su neki zastupnici dali ovom prijedlogu. Nekoliko napomena o instrumentu za konvergenciju i o smanjenju područja primjene. Dakle, istovremeno treba shvatiti da se htjelo pomoći zemljama članicama nadići ove nominalne kriterije konvergencije. Neke zemlje članice su već ispunile kriterije konvergencije, no zapravo mi smo ovime željeli pomoći im da to također nadiđu. I kada je riječ o različitim mjerama i analizi troškove i koristi moramo paziti da e, ne otežamo zemljama članicama o sudjelovanju u programu kada je riječ o, o prebacivanju sredstava pa vidimo da su neke zemlje članice koristile se ovim instrumentom e, kako bi dobile dosta veliku tehničku pomoć poput e, Grčke i kada je riječ o raspodjeli sredstava ako se predlaže promjena ona treba biti vrlo jednostavna i operativna jer inače će biti teško doći do sporazuma. Kada je riječ e, o osjećaju vlasništva nad reformom, e, želimo reći da se ovim prijedlogom želi e, to upravo ojačati. Dakle, samo one zemlje članice koje su spremne poduzeti reforme će sudjelovati u ovom prijedlogu. I također socijalne reforme trebaju biti uključene u područje primjene reformi ako su spomenute kao izazov u kontekstu europskog semestra. I treba razlikovati također između kohezijske politike koja uglavnom e, financira e, investicijske troškove i reformi, a ovdje s druge strane pomažemo zemljama članicama e, u izvajanju poticaja za usvajanje strukturnih reformi. Evo, svima bih završila. Hvala. I budući da smo malo uranili, mogu dati tri minute svakom su izvjestitelju ako ih žele iskoristiti. E, I počinjemo obirnutim redoslijedom, e, dakle, prvo gospodin Kofod. E, gospođa Evo, hvala svima na napomenama i komisija se dotaknula također nekih otvorenih pitanja. Dakle, reagirat ću na komentare Pučana i Zelenih e, što se tiče neovisnih fiskalnih ustanova. Dakle, slažem se da nema potrebe za stvaranjem novih tijela, ali ovdje bismo ipak mogli poraditi na nečemu kako bismo se pobrinuli da se to primjeni i na zemlje članice koje nisu u europodručju. Evo, toliko o komentarima Pučana i također želim reagirati na komentar gospodina Lukea. E, što se tiče moralnog hazarda, slažem se s njegovim napomenama i zbog toga područje primjene treba biti vrlo ograničeno i e, tu iščekujem sa zanimanjem vaše amandmane. Evo, mislila sam da trebam reagirati na ove napomene, a inače veselim se daljnjoj suradnji sa kolegama. Hvala. Gospođa Gardija Zabal. Hvala. Ja ću dati kratke odgovore na pitanja. Ključ ili kriterij za distribuciju koju su spomenuli više kolega. Nastojali smo pronaći sporazum e, kojim se nastoji izmijeniti ovaj ključ za raspodjelu, ali nismo postigli sporazum o tome. Oni koji poput mene smatraju da e, broj stanovnika nije razuman kriterij kao jedini kriterij za dodjelu ovih sredstava će uložiti amandmane, a onda ćemo naći sporazum o tome ako budemo mogli. Kriteriji koje koristimo za kohezijsku politiku bi mogli možda biti smislenije rješenje. Zatim održivost reforme o čemu je govorio gospodin Lamassuri iznio prijedlog u tom smislu. Dakle, tu nismo ulazili u samu srž pitanja. Kada je riječ o mogućem produljenju od godine dana, mislili smo da bi to osiguralo određenu e, sigurnost kada je riječ o reformama, ali možemo uzeti u obzir i prijedlog kolega Lamassura. Kada je riječ o uvjetovanostima što se tiče vladavine prava, u drugim e, odborima, u drugim izvješćima, svi bi htjeli preko noći ubaciti, jedan članak koji se tiče vladavine prava. Mislim da to nije potrebno. Kolega Sarvama predsjeda i on je suizvjestitelj za vladavinu prava, ali svi programi Europske unije bit će uvjetovani poštovanjem vladavine prava kao što podnižu i o financijskim pravilima. No, evo, svi preko noći bi htjeli ubaciti upravo ovo poštivanje vladavine prava i traže taj uvjet e, za sudjelovanje u programima. Zatim, e, jedna nepomena kolegama iz ECR-a. Još ste jednom spomenuli moralni hazard. Znam da je to pojam koji se dopada mnogim klubovima, no iskreno rečeno, kada je riječ o ovim fondovima i sredstvima koja bi dobile zemlje članice temeljem ovog programa, pa mislim da nema tu nekog moralnog hazarda i nema opasnosti da će zemlje članice s prekidom programa prekinuti reforme. Govorimo o stotinama milijuna eura, a za proračun svake zemlje članice to ne predstavlja nikakav moralni hazard. Ne znam zašto se govori ovdje o avansu, frontloadingu. Jedna od kritika koju smo mi uputili jest ta da kada stignu ta sredstva, te će reforme ne samo već biti provedene, nego zaboravljane ne Dakle, prema meni zapravo ta sredstva stižu prekasno. E, slažem se sa onime što su rekli kolege iz zelenih. Naročito kada je riječ o socijalnom stupu, kopu 21 i ciljevima održivog razvoja tu treba mnogo toga još učiniti. Zatim eh, da reagiramo na ono što su rekli eh, kolege u vezi sa raspodjeli sredstava. Dakle, povećanje eh, sredstava za one zemlje članice koje nisu u europodručju ne bi bilo problematično, barem tako smatram, no ako to dovodi do smanjenja ovih 22 milijarde koje su već malo sredstava za podupiranje reforme u zemljama članicama, <laughs> bilo prihvatljivo. Mi čuli da zeleni zapravo kažu da je to previše. Ako pogledamo recimo iznose koje bi dobile pojedine zemlje članice, ja mislim da bi bilo bolje udvostručiti ta sredstva, iako mislim da to neće biti moguće. Hvala. Hvala na ovoj raspravi i dopustite mi da se nadovežem na pitanje vladavine prava. Istina, u ovom sazivu čini se da je vladavina prava dosta popularna sada i mnogo se govorilo i o boljem zakonodavstvu. Dakle, poslužimo se tim dobrim primjerom u našim odborima i izbjegnimo nepotrebno produljivanje tekstova. Evo, podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 15 sati 15. siječnja 2019. godine. U odborima za proračun i ekon glasovanje je predviđeno za 20. ili 21. veljače 2019. godine. Točka razno. Budući da nema nikakvih prijedloga za tu točku, ja ću samo dodati da imamo datume sljedećih eh, sastanaka. Datum sljedećeg eh, sastanka odbora za proračun i odbora za gospodarstvo još treba odrediti. Tako da nemamo što više za dodati i time završavamo ovaj sastanak malo ranije. Hvala.